Genau. Ah. Genau. Please, could you please... Ja, wir beginnen mit der Anhörung. Sada ćemo krenuti sa slušanjem gospodina Stefana. Molim vas da napustite dvoranu u tišini. Hvala. Sorry. You have the floor. Ispričavam se, izvolite. Imate riječ eh, za uvodni govor. Dear Draga gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici odbora za proračunski nadzor, dame i gospodo, počašćen sam što sam ovdje s vama danas kao rumunski kandidat za člana na Europskom ljedskom sudu. Ja smatram da je dijalog s vama u tom kontekstu jako dobra prilika kako bih vam predstavio moje profesionalno iskustvo koje je važno za ovu kandidaturu. Kao prvo, kratko ću predstaviti neke aspekte moje profesionalne karijere, a zatim ću vrlo rado odgovoriti na sva pitanja koje mi želite postaviti. Većina moje profesionalne aktivnosti stoji u mom životopisu, kao što možete vidjeti. Zapravo u proteklih 22 godine sam većinom radio na područjima koji se tiču javnog interesa. Kao član eh, proračuna za, eh, odbora za proračune u Rumunskom parlamentu, dakle prvo onome u Senatu, a zatim onome u Zastupničkom domu, sam se bavio koordinacijom aktivnosti povezanima s parlamentarnim nadzorom, nad upravljanjem fondova, što se sastoji od specifičnih postupaka poput saslušanja, analiza, anketa. Bio sam odgovoran za upravljanje eh, parlamentarnim postupkom eh, sa ciljem usvajanja proračuna vlade i proračuna za socijalno osiguranje kao i eh, usvajanjem proračuna za oba doma parlamenta te institucija i javnih tijela koji polažu račune parlamentu i u tom smislu sam morao usko sa Rumunskim revizorskim sudom a također sam bio zadužen i za evaluaciju i diskusiju o e, posebnim izvješćima vezanih uz implementaciju proračuna i e, zadužen za to da se predstave članovima parlamenta. Također sam koordinirao izradu i implementaciju javnih političkih mjera na nacionalnoj razini u čitavom nizu gospodarskih financijskih područja, uključujući e, područja oporezivanja, financijskih tržišta, monetarne politike, e, javnog e, kreditiranja ili ulagačkih politika. Postupak proračunske implementacije je nešto što smo ocjenjivali na temelju izvješća stručnjaka koje smo usvajali u okviru institucijskog dijaloga sa predstavnicima Rumunskog revizog suda, sve to na temelju izvješća, konkluzija i zaključaka i mišljenja e, stručnjaka za reviziju. Moja suradnja s institucijama dopustila me da konsolidiram znanje što se tiče načela i mehanizama vezanih uz dobar e, postupak revizije, a prije svega to mi je ukazalo na to koliko je važno da se osigura e, dobro upravljanje javnim financijskim sredstvima. Također sam bio uključen i u proces modernizacije Rumunskog revizorskog suda u smislu da smo e, ustavni i pravni profil e, tog organa uskladili sa europskim i međunarodnim standardima i sa najboljim praksima. Kao ministar javnih financija također sam imao priliku pokazati koje su moje vještine u smislu upravljanja javnim financijama. Uspio sam skupiti široko iskustvo što se tiče izgradnje fiskalnih i pročnih strategija, pročnog planiranja, eh, upravljanje državnim eh, prihodima, državnom blaganjom, upravljanje javnim dugom zatim e, izgradnja e, carinske politike, organizacija i provođenje internih revizija od strane javnih e, tijela, koordinacija odnosa sa međunarodnim financijskim institucijama, promicanje i implementacija sustava javne nabave, upravljanje sustavima države potpore, upravljanje centraliziranim javnim inventorijem i E, upravljanje javnim e, ulaganjima, da samo navedem neke od njih. Moja iskustva kao ministar javnih financija zajedno sa mojim parlamentarnim radom je nešto što je značajno doprinijelo mom iskustvu koje je potrebno da ispunjavam dužnost zamjenika predsjednika vlade. E, moja odgovornost se tu sastojala prije svega u tome da se da koordiniram gospodarske politike i strategije te da se optimizira i harmonizira interinstitucijska suradnja. Ja bih rekao da je ova moja duga, složena karijera kao visoki državni službenik unutar e, javne uprave nešto što bi se moglo smatrati e, velikom prednošću, ali i dokazom toga da poštuje načela i standarde profesionalizma i neovisnosti. Poštovana gospođo predsjednice i uvaženi zastupnici, dame i gospodo, sada bih se okrenuo prema budućnosti. E, nadam se da ću dobiti pozitivnu preporuku s vaše strane za moju kandidaturu. Te vam želim reći da sam u potpunosti spreman i voljan surađivati sa svima vama, članovima ovog odbora, na veliku korist naših institucija. Mogu vam osigurati da ću doći govoriti pred vas e, kada god vi to smatrate e, potrebnim, jer sam duboko uvjeren da su rad i aktivnost e, Europskog revizorskog suda nešto što ne može biti potpuno ako ne postoji uska konsultacija sa Europskim parlamentom koji prema ugovorima daje različnicu komisiji na izvršenje proračuna odlučio sam prihvatiti e, ponudu da se kandidiram za člana Europskog revizorskog suda, te sam u potpunosti spreman e, svoje profesionalne i osobne adute e, staviti na raspolaganje sudu kako bi se osiguralo dobro, učinkovito funkcioniranje te važne europske institucije. Istodobno mislim da zahvaljujući svemu tome zahvaljujući mojem profesionalnom iskustvu kojeg sam stekao kroz vrijeme e, i to na nacionalnom i na međunarodnom e, nivou mogu e, doista doprinijeti provedbi aktualne strategije Europskog revizorskog suda za razdoblje od 2016. do 2020. godine, te također da mogu ojačati ulogu suda uključujući i u okviru suradnje sa vrhovnim revizijskim institucijama iz država članica. Mislim da se Europski revizijski sud ne bi smio samo oslanjati na ono što kao rad izvrše razne revizijska tijela u državama članicama Europske unije ili e, što izvrše druga tijela, druga institucija kao što je to trenutno slučaj, već da bismo trebali postići užu suradnju sa drugim vrhovnim revizijskim institucijama unutar Europske unije. Jer su one nezavisne i jer bi to moglo e, sve aktivnosti na tom području učiniti učinkovitijima. A to bi e, moglo dovesti do toga da e, se revizori bolje osposobljavaju, da imamo bolja revizorska izvješća i da tako stvorimo e, nova, nove mogućnosti za stvaranje kvalitetnih e, revizijskih studija. Sve to bi moglo dovesti do e, bržog rješavanja, do boljeg rješavanja svih onih izazova s kojima su trenutno naša društva suočena. Uvažena predsjednice, uvaženi zastupnici, Ovdje bih e, stao sa kratkom prezentacijom, ali bih vam prije toga htio reći da u velikoj mjeri cijenim vaš rad i da bi rad uz vas i za Europski sud bio za mene velik privilegij. Ako dobijem pozitivnu odluku, e, mogu vam zajamčiti da ću vrlo kvalitetno raditi, da ću u potpunosti biti svjestan e, koliko su moje buduće odgovornosti zahtjevne i da u potpunosti e, mislim raditi za zajednički europski interes te na korist svih europskih građana. Nadam se da ću postati članom Europskog revizorskog suda i u tom smislu vam mogu zajamčiti da ću u potpunosti se pridržavati načela nezavisnosti i nepristranosti, što je nešto što ta funkcija zahtijeva. Biću u potpunosti nezavisan e, prilikom izvršenja e, mojih funkcija. E, pripazit ću na to da ništa ne stane na put moje nezavisnošću, moje pravednosti, moje nepristanosti, objektivnosti te profesionalizmu u tom poslu kojim, sam ću se baviti. Hvala vam na vašoj pažnji, te vam sam na raspolaganju za bilo koje pitanje koje se tiče ovoga. Hvala vam. Hvala vam. Riječ sada ima gospodin izvjestitelj, gospodin Tadan, izvolite. <clears throat> Thank you, Madam President. Eh, hvala, gospođo predsjedateljice. Ovaj postupak saslušanja kandidata za revizorski sud vrlo je specifičan postupak, no na svu sreću nije kao u američkom kongresu gdje sve što kažete može biti iskorišteno protiv vas. Tako da za početak želim zahvaliti na vašem izlaganju. Ja sam eh, đak sovjetskih škola i znam koliko je teško imati pristup stranim jezicima zato što jedini e, dozvoljeni strani jezik koji ste mogli učiti je bio ruski. Vrlo sam stoga impresioniran da ste svoju prezentaciju održali na dva jezika. Ja sam prije tri tjedna e, u Strasburu kad smo se sreli koristili smo prevođenje i ovo je sjajan dojam. A sada da se vratimo na e, buduću moguću ulogu člana revizorskog suda. Imam četiri pitanja i ovisno o odgovorima možda ću imati i neka dodatna pitanja. Prvo pitanje. Imate prilično legalistički stav pitanju broj 19 koje zapravo pita koje je vaše mišljenje o ishodu ovog saslušanja. I kažete da je prema ugovorima odluka na vijeću. Mene zanima što mislite o ulozi Europskog parlamenta, odnosno mišljenja Europskog parlamenta, imajući na umu da je to jedino izravno birano predstavništvo naroda. Drugo pitanje tiče se vaših poslovnih interesa. Rekli ste da ste u nekoj mjeri uključeni, ali nemate pravo odluke u poslovanju. Možete li objasniti o kakvim se to poslovnim pothvatima radi, te radi li se o društvima koji primaju sredstva iz europskih proračuna kroz bilo koji od programa? Treće, Ovo je bolno pitanje. Žao mi je što ne, ne znam čitati e, rumunjski, ali prema informacijama iz tiska jedan od velikih problema u vašoj zemlji je korupcija. Možete li, molim vas, ovom parlamentarnom odboru reći kakve korake ili kakva postignuća ste vi kao zamjenik premijera imali u procesu borbe protiv eh, te pošasti, rekao bih. I na kraju, koji to problem vaša vlada ima za E, kandidaturu na mjesto e, ureda javnog tužitelja, gospođe Koresi. Zašto je vaša vlada toliko protiv osobe koja je poznata kao aktivistica i borac protiv korupcije? Hvala. Gospodin Štefan, izvolite. Hvala lijepa, gospodine Taran. Radi se o četiri prilično raznorodna pitanja. Odgovorit ću kratko na svako od postavljenih pitanja. Što se tiče pitanja povezanog sa pitanjem broj 19, odnosno odgovora na 19. pitanje, moram reći da odgovor koji sam morao dati nije odgovor koji mi se nužno sviđa. Međutim, osim e, poštovanja prema svim institucijama kojim svi dugujemo, prvenstveno parlamentu, koji je institucija e, u kojoj zapravo je najveća težina vezano uz predstavljanje demokratskog društva. Ja sam 22 godine bio u član parlamenta, ali morao sam usprko svemu dati odgovor na pitanje koji poštuje odredbe ugovora, kao što ste i sami primijetili. Mislim da se ovdje radi o zakonu, jer kada govorimo o revizorskom sudu, kao to je što slučaj sa većim brojem država članica, glavna uloga u nominaciji kandidata e, zapravo e, je uloga koju igraju parlamenti kad se jednom zakoni promijene na razini Europske unije, onda će Europski parlament dobiti to pravo i ono ga apsolutno zaslužuje. Kao što sam rekao, odgovor mi se nije pretjerano svidio, ali morao sam odabrati između poštovanja prema instituciji i poštovanja prema zakonu. Bojim se da tu nema nekog izbora, morao sam se držati slova zakona kada se radi o ovome postupku. Stoga vas molim da to ne uzimate k srcu kao nedostatak poštovanja prema ovome odboru ili prema Europskom parlamentu, jer u mojoj državi članici, ja sam 22 dvije godine bio član eh, zastupnik u parlamentu i bio sam član odbora poput ovog. Eh, također sam bio u parlamentarnom odboru koji se bavio imenomanjem eh, kandidata za Rumunjski revizorski sud i bilo je jasno koje su nadležnosti kojega tijela, odnosno što potpada pod nadležnost Europskog parlamenta. Zakonski okviri na razini Europske unije su drugačiji, ali mogu se i promijeniti. Što se tiče drugog pitanja vezano uz društva u kojima imam vlasnički udio, objasnio sam u upitniku da e, jesam e, vlasnikom jednog e, dijela udjela, ali da se radi o beznačajnom vlasničkom udjelu kojim ne ostvarujem nikakva druga prava osim prava na dividendu. Dakle, nisam ni na koji način uključen u upravljanje tim društvima niti u proces donošenja poslovnih odluka vezano uz upravljanje tim društvima. Radi se o 1% do 10% maksimalno vlasničkog udjela u tim e, društvima. Dakle, između 1 i 10% vlasničkog udjela no nije mi poznato da bilo koje od tih društava u kojima imam vlasnički udio koristi sredstva iz europskih fondova. Dakle, odgovor na to pitanje je ne. Što se tiče izjave o sukobu interesa, od 2003. godine jednom godišnje na internetskoj stranici Rumunjskog parlamenta objavljujem sve svoje financijske interese, e, svoju financijsku karticu i svi oni koji je žele pogledati mogu to učiniti jer je javno dostupna. Što se tiče mojeg doprinosa borbi protiv korupcije u Rumunjskoj, e, nisam e, želio da mi se postavi to pitanje, ali nastojat ću na njega odgovoriti. Nastojat ću na njega odgovoriti uz molbu da kandidate ocjenjujete kao kandidate za revizorski sud. Ne govorim u ime rumunjske vlade, već govorim kao kandidat za mjesto na revizorskom sudu. Mislim da sam e, ne samo kao e, zamjenik premijera, već isto tako i kao zastupnik u Europskom parlamentu i predsjednik e, odbora za proračune u oba doma Rumunjskog parlamenta učinio mnogo. Ulagao sam trud kako bi se donijeli potrebni pravni instrumenti koji će omogućiti da se ukloni korupcija iz rumunskog društva. Korupcija naravno e, dolazi u različitim oblicima, teško je njome upravljati, ne može ju se sagledati na jednoznačan način. Ako govorimo o mojim osobnim nastojanjima, mogu reći da sam se posebice interesirao za način na koji možemo zaštititi javne resurse, e, nacionalne ali i europske. Kao što sam rekla u uvodnom izlaganju, sudjelovao sam u modernizaciji instrumenata koji se mogu koristiti u borbi protiv tog fenomena i u modernizaciji revizorskog suda u Rumunjskoj. Radi se o instituciji koja je vrlo djelotvorna i model koji se zapravo može koristiti kao pokazni model u drugim zemljama. postigli su čitav niz uspješnih rezultata. Također, sudjelovao sam u dobrom funkcioniranju sustava unutar ministarstva financija dok sam bio na poziciji ministra financija e, radio sam u odjelu za reviziju dakle to je odjel koji u svojoj nadležnosti ima provedbu revizije svih javnih tijela u Rumunjskoj mislim da rezultati koji su doveli do, smanj, e, do smanjenja nepravilnosti, pada e, statističkih podataka koji ukazuju na prijevane radnje, pokazuju e, da je ta borba išla u pravom smjeru. Rumunjska je jedna od prva, prvih država članica koja je podržala projekt Europskog e, ureda javnog tužitelja. To je znak koji je rumunjska vlada poslala e, jedna poruka koja je poslana na europskoj razini prema e, kojoj se vidi da želimo podržati Europski ured javnog tužitelja. Mi smo jedna od prvih zemalja koja je to učinila, podržala tu instituciju koja će igrati vrlo važnu ulogu u zaštiti javnih resursa i europskih sredstava. Postavili ste mi jedno pitanje e, koje se tiče kandidatkinje Rumunjske. E, spomenuli ste gospođu Koreši koja je e, kandidatkinja za mjesto u Europskom uredu javnog tuštenja. Gospođa je podnijela svoju kandidaturu za to mjesto Ja sam kandidat e, za mjesto kojeg je imenovala rumunjska vlada u jednoj drugoj instituciji. Mislim da nisam pozvan da donosim mišljenja o nekoj drugoj kandidatkinji. Ono što vam mogu reći jest da neovisno o osobnom stavu, osoba koja će biti imenovana nije osoba koja um, je osoba koja mora odgovarati meni ili osoba koja je vezana isključivo uz nacionalni nivo, to je zapravo predmetom rasprave između Vijeća Europskog parlamenta. Međutim, taj kandidat mora biti u stanju učiniti instituciju u potpunosti e, operativnom, a iskustvo gospođe Koreši možda ukazuje na to da bi ona bila prednost. Međutim, evaluacija koja pokazuje može li ona uistinu učiniti EPPO funkcionalnim ili ne, mora biti izuzetno pomna. Mislim da je dobro da postoji dijalog, da postoji postupak evaluacije i uvjeren sam da će e, rezultati biti na visini potreba. Kad jednom Europski ured javnog tužitelja počne funkcionirati, imat ćemo na raspolaganju još jedan instrument koji će nam omogućiti borbu protiv korupcije, nepravilnosti i prijevare. Također mislim da bi EPPO mogao također biti uključen u borbu protiv e, porezne utaje, protiv e, krivotvorenje novca. Dakle, to novo tijelo bit će vrlo korisno u čitavom nizu područja. So, jetzt kommt eine Shadows Runde. Der erste ist der Kollege Savama, bitte. Sada imamo izvjestitelje Prvo gospodin Samar, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Zahvaljujem gospodinu Stefanu što je došao na saslušanje ovom odboru. Moram priznati da sam očekivao da će moje stajalište biti prilično umjereno, ali nešto što ste upravo rekli promijenilo moj stav. Rekli ste, ako sam dobro e, razumio, da biste vas kao osobu trebali procijeniti kao i vaše sposobnosti u potpuno odvojeno od e, rumunjske vlade i ono uloge koju tamo imate. Oprostite gospodine Stefan, ali za mene i moj klub zastupnika to jednostavno nije moguće. Vi ste potpredsjednik vlade koja je gotovo očito korumpirana. Radi se o vladi koja neprestano pokušava oslabiti kazneno pravno zakonodavstvo i neovisnost sudstva u Rumunjskoj. Stoga, žao mi je, usprkos tome što bih to uistinu želio, ne mogu te stvari međusobno razvojiti. Moramo stvari procijeniti e, u međusobnom odnosu jer ste vi jedan od ključnih igrača vlade. Moje prvo i drugo pitanje odnose se na to. Moje prvo pitanje, s obzirom na svoj politički angažman i snažne veze sa eh, vladom eh, svoje države članice, kako točno biste se pobrinuli i molim vas objasnite nam to zaista podrobno koliko god je to moguće, kako biste e, djelovali neovisno i nepristrano kao člana revizorskog suda da pritom nema nikakvog političkog miješanja od strane Bukurešta. Drugo pitanje, nešto konkretnije vezano uz istu temu. S obzirom na poseban odnos koji imate sa e, bivšim predsjednikom svoje stranke i s obzirom na to da je održan čitav niz kritičkih rasprava vezano uz vladavinu prava u vašoj državi članici, kako biste vi kao član revizorskog suda kako biste se nosili sa prijevarom, korupcijom ili nepravilnostima, odnosno predmetima koji uključuju državne dužnosnike vaše e, vlastite vlade treće pitanje, mislite li da je vaše e, profesionalno iskustvo kompatibilno sa zahtjevima mjesta. Očito smatrate da je tome tako, ali mene možda da preformuliram pitanje zanima što vas navodi na pomisao da vaše profesionalno iskustvo E, jest u skladu sa zahtjevima posla e, člana revizorskog suda i zašto bismo i mi to trebali vidjeti na taj način. I četvrto i posljednje pitanje, vaš odnos s Rusijom. U svojem životopisu navodite da ste bili predsjednik e, grupe prijateljstva unutar parlamenta sa Rusijom od 2012. do 2016. godine bilo bi izuzetno zanimljivo čuti kakvi su vaši odnosi s Rusijom. Također me zanima postoje li kakvi poslovni odnosi između vas i Rusije. Hvala. Hvala. sada kolegica Ajala u ime SND-a kao izvjestiteljica. Sjeni, izvolite. E, muchísimas gracias por, eh, por la presentación. Solo siento Hvala na vašoj prezentaciji. Žao mi je što sam zakasnila. Imala sam još jedan drugi sastanak. Neovisno o tome što su rekli neki kolege, ovo je postupak kakvog smo ga oduvijek imali. Dakle, tu se radi o kandidiranju, za revizorski sud, ne radi se o nekim drugim internim raspravama u ovome domu. I kao i uvijek u ovome postupku je uvijek dolazilo do politizacije, ali tu se prije svega radi o sposobnostima i o budućem razvoju jednog člana revizorskog suda koji će se imenovati na nacionalnoj razini. Zato bih zamolila kolege da budu što stroži i da govorimo o onome što nam je zadatak. Ako želite unositi neke druge aspekte, onda to nije dobro. U vašem životopisu stoji, koliko ja vidim, da postoje i određeni politički aspekti, prije svega u ovakvom postupku, iako je uobičajeno da se ovdje naglašavaju tehničke značajke koje su važne za revizorski sud a ne političke. Dakle, ponekad također imamo članove koji imaju politički i tehnički background, no kao što sam rekla, ja sam iščitala iz vašeg životopisa da postoje i politički aspekti vaše karijere. Vi ste već bili u kontaktu sa europskim političarima jer na koncu ovdje donosimo važne odluke jer tu se radi o budućnosti. Dakle, vi ste odigrali vrlo važnu ulogu u, na rumunjskom revizorskom sudu. Vi ste pridonijeli njegovom razvoju. Dakle, e, u tom obliku on prije nije postojao i sada je puno neovisniji, pa me zanima s kakvim ste se problemima suočavali i što ste se morali učiniti kako bi se postigla neovisnost revizorskog suda i kako ste kasnije kao potpredsjednik posebnog odbora Senata postupali kako bi ojačali kapacitete i jamstva za revizorski sud u Rumunjskoj. Zatim, još jedna stvar, zanimljivo mi je da ste povezani sa prijateljskom skupinom za Izrael. Pa me zanima kakvih se iskustava tamo stekli? Kakav je bio dijalog sa izraelskom vladom? Vidim da ste u kontaktu i sa brazilskom vladom, japanskom, armenskom. Zatim vi ste u prijateljskoj skupini za Island. Dakle, povezani ste sa vrlo važnim državama, članicama, Grčka, Francuska i tako dalje. Zanima me na kakve probleme ste naišli od osnivanja do postizanja potpune neovisnosti Rumunjske i koje su lekcije koje ste izvukli, koji su prednosti koje ste stekli u ovoj prijateljskoj skupini, prijateljskoj skupini sa Izraelom? Eh, Hvala vam lijepa na postavljenim pitanjima. Treba postaviti bolna pitanja. Načelno to treba učiniti. Eh, jer inače eh, nejasnoće ostaju. Mislim da zato treba reći da je jedno od ključnih e, kriterija, ključnih kriterija e, nepristranost, objektivnost i e, neovisnost za člana revizorskog suda, onda je to nešto što zapravo treba pokazati u najvećoj mogućoj mjeri. Upravo zato sam ja u svojem izlaganju rekao da se obvezujem na to da ću biti u potpunosti neovisan i nepristranan ako e, vaš odbor pozitivno ocjeni moju kandidaturu i ako postanem članom revizorskog suda. Sasvim je jasno da mi je teško obraniti se, odnosno odvojiti se od nekih optužbi koje se upućuju na račun rumunjske vlade. Radi se o načalnim optužbama. Ja osobno nisam upoznat s jednim koruptivnim činom, a i govorim u protekle dvije godine, dakle ne znam niti za jedan koruptivni čin u kojem je sudjelovao član rumunjske vlade. Sve rasprave koje se tiču korupcije su načalne naravi a načelna narav rasprave ne ukazuje na konkretne primjene korupcije, već je isključivo usmjerena na e, zakonodavni rad i na način na koji institucije pravne države funkcioniraju i funkcionirat će u Rumunjskoj. Moram vam reći da ja nisam stručnjak u tom području, ali mislim da ovaj dijalog između vlade u Bukureštu i Europske komisije i sve ono što se događa danas, dijalog između stručnjaka u Bukureštu i e, stručnjaka Venecijanske komisije, svi ti dijalozi kao glavni cilj imaju pronalazak održivih rješenja koja će omogućiti Rumunjskoj da izađe iz e, te blokade, odnosno iz te e, pretpostavke da je u Rumunjskoj nešto sumnjivo. Molim vas stoga da razmislite i da shvatite da se zapravo radi o dvije različite stvari. O korupciji se govori kada je osoba ili institucija uključena u koruptivno djelo, ali s druge strane način na koji neka zemlja funkcionira e, u smislu pravosuđa e, nešto je što može biti predmetom jedne druge rasprave. Osobno, meni se čini da nije korektno lijepiti etiketu korupcije Rumunjskoj. Možemo održati, naravno, e, zasebnu raspravu vezanu uz pravni sustav. E, ja sam svakako član vlade i ne mogu se sada pokazati nesolidarnim. U toj sam vladi. Dakle, član sam vladajuće koalicije, njihov sam kandidat, e, već e, nekoliko godina sam prisutan ali istovremeno ne mogu prihvatiti takve optužbe koje su usmjerene e, na mene ili na nekog drugog člana rumunjske vlade kojeg se optuže za korupciju bez konkretnih dokaza. Ako pažljivo pratimo što se događa, u medijima se ne iznose dokazi, cijelo se vrijeme govori o načelima i govori se o putu kojim Rumunjska treba ići u budućnosti i sasvim je jasno da što se više govori o tome, intenzivniji će biti dijalozi između stručnjaka i veće su šanse da se dođe do pozitivnih rezultata. Žao mi je, nisam možda dovoljno pozorno pratio, ali nisam shvatio kome govorite. Kad govorite o bivšem predsjedniku stranke s kojim ja imam posebne povlaštene odnose, nisam shvatio to pitanje. Ali u svakom slučaju, svi mi volimo reći da smo europski građani. Svi volimo ustvrditi da uživamo prava, a isto tako imamo i obveze kao europski građani. Predstavnici europskih institucija trebali bi e, se na isti način odnositi prema svim europskim građanima. Nikada ne bih želio praviti razliku između europskih građana temeljem državljanstva u određenoj državi članici kada se govori o funkcijama u revizorskom sudu ili u bilo kojem drugom e, kontekstu. Ako branimo te europske vrijednosti, ako smo na njih ponosni, onda se moramo na jednak način odnositi prema svim europskim građanima. Dakle, radi se o građanima koji imaju jednaka prava i jednake obveze. Ako netko u nekoj državi članici sudjeluje u nepravilnosti ili prekrši zakon, ako sudjeluje u koruptivnim e, dijelima. Prema njemu se mora postupati na jednak način, neovisno o tome iz koje države članice dolazi. Što se tiče pitanja vezanog uz e, kompatibilnost mojeg profesionalnog iskustva i e, potreba u sklopu ove kandidature, mislim da ovom pitanju treba pristupiti suptilno. Pročitao sam čitav niz dokumenata kako bih se što bolje pripremio za ovo saslušanje. Međutim, moram vam reći da član revizorskog suda ne mora nužno biti stručnjak u području revizije. Jer revizija i revizori su profesionalci, stručnjaci u određenom području. Revizori primjerice moraju razumjeti postupak, metodu revizije i moraju biti u stanju provoditi tu metodologiju u praksi oni koji su izvrsni poznavatelji procesa mogu biti vrlo djelotvorni e, na terenu provođenju revizije. Ja kao član revizorskog suda nikada neću provoditi reviziju. Ja ću sudjelovati u planiranju, izgradnji strategije, evaluaciji izvješća i pripremi izvješća i u jednom vrlo važnom aspektu do kojeg sada dolazim, a to je usklađenost revizijskih normi član revizorskog suda stoga mora imati barem teorijska znanja, ali isto tako i konkretno iskustvo vezano uz e, revizijske norme, odnosno načine na koji se one e, pripremaju i primjenjuju. Radi se dakle o jednom normativu koji je temelj e, revizijskog postupka. S obzirom na to da ja imam 22 godine sudjelovanja u radu eh, Rumunjskog parlamenta sudjelovao sam izravno u eh, saslušanju i imenovanju kandidata za Rumunjski revizorski sud. Smatram da sam u cijelom tom postupku, u cijelom tom mandatu prikupio dovoljno znanja koja će mi koristiti u mojem mandatu na Europskom revizorskom sudu. Što se tiče odnosa sa Rusijom, vrlo kratko. Kao predsjednik e, skupine prijatelja sudjelovao sam u e, kulturološkoj razmjeni. Želim vas podsjetiti da u Rumunjskoj postoje određene regije u kojima živi ruska manjina i to je zapravo bio glavni cilj e, naših razmjena sa Ruskom federacijom. Što se pak tiče društava i poslovanja, moram vam iskreno reći da nemam nikakvih veza niti ću imati sa Ruskom federacijom u tom smislu. Što se tiče odgovora na pitanje gospođe Mele Sender, e, sasvim je jasno da 2003. E, godine ustavne promjene nisu bile lake. E, Ustav je trebao biti izmijenjen i dopunjen imajući u vidu usklađivanje sa europskim zakonodavstvom i tada je trebalo zapravo donijeti odluku. Trebali smo se odlučiti za model koji želimo slijediti. Željeli smo e, slijediti model Europskog suda i nismo se odlučili za tipičan klasični model revizorskog suda. E, o tome su se vodile velike rasprave. Međutim, čak i danas u Rumunjskoj postoje kritičari koji kažu da smo možda trebali i da bi bilo bolje da smo se jednostavno držali staroga modela. Međutim, to je odluka koja je donesena, koja je imala izuzetno e, važan učinak E, radi se dakle o Rumunjskom revizorskom sudu čiji kandidati se imenuju na e, mandat od devet godine. E, revizorski sud ima neovisni proračun, nitko se ne može miješati u odobravanje proračuna. Revizorski sud ima potpunu neovisnost u osmišljavanju vlastitoga programa rada nitko nema pravo obavljati, e, odnosno objavljivati e, zaključke revizija, a da revizorski sud ne da svoj pečat. E, jedini izuzetak od tih pravila jest rumunjski parlament. Što se tiče pitanja vezanog uz grupe prijateljstva s Izraelom, u Rumunjskoj e, smo u proteklih nekoliko godina imala značajan broj pripadnika e, židovske manjine koji su emigrirali u Izrael i kao i s prethodnom e, skupinom prijatelja o kojoj smo govorili radi se zapravo o razmjeni koja se temelji na kulturnim pitanjima. nastojali smo dakle putem parlamenta i parlamentarne diplomacije osnažiti takve veze. Hvala. Hvala i sada smo u stisci s vremenom zato što moramo prijeći na saslušanje u skladu sa člankom 206.3. Ja ću dati riječ samo um, članovima ovog odbora, to je sada gospodin Klinc. Izvolite, imate jednu minutu. Gospodine Štefan, vi ste doista predstavili impresivnu političku karijeru. Bili ste predsjedatelj jednog poduzeća, odnosno direktor poduzeća, pa me zanima kako to da ste se opće kandidirali za revizorski sud? Jer e, mislim da je to za vas niža pozicija, dakle skonjena magarca. A drugo pitanje, to je već gospođa Köveš ispomenula, radilo se o uredu javnog tužitelja. Vi ste tu doista impresionirali i kada bi vas izabrali i gospođa Kveši postane šefica ureda e, Europskog javnog tužitelja, da li ste vi onda spremni na suradnju? A sada kolegice Šmit, imate jednu minutu, izvolite. Hvala vam na prezentaciji, hvala što ste e, pokušali objasniti nama duh Europe, ali evo ja e, dolazim iz zemlje gdje nije 350 ljudi pravomoćno osuđeno zbog korupcije, pa me zanima uopće koliko ste vi nezavisni. Vi ste to već spomenuli da ste vi uključeni u audite, revizije i tako detalje, ali ste naglasili da želite biti neovisni člana. Kako to želite postići ako već u 1993. godine i unutar vaše vlastite stranke je puno kolega osuđeno zbog korupcije i to ne smijemo osnametnuti suma jer to nije nešto što smo si mi umislili, dakle to je činjenica. Pa me zanima koliko neovisni možete ili želite obavljati ovu funkciju i kao što to smo već e, čuli. E, ja se isto slažem, e, ja se želim gospođu Kveši. i ona je doista odlična žena i onako kako ste vi govorili danas, ja se ne mogu zamisliti da vi, ima, da vi surađujete s njom. Hvala. Gospodin Štefan, izvolite. Hvala vam. Nakon što sam radio u privatnom poduzeću, na početku svoje karijere kao prvo kao stažista, zatim sam postao i predsjednik tog poduzeća, to je bilo jedno razdoblje u mom životu, jedna, jedna faza, a kod svog doktorata sam radio na zapravo tome da prikažem kakav je bio taj sažetak mog rada u privatnom poduzeću. Sada mi um, postavljate pitanje zašto da mi postati članom Europskog visokog suda. To bi bio vrhunac moje karijere, to bi bilo nešto što bi e, moje cijelokupno iskustvo proteklih 22 godine e, obuhvaćalo, dakle, kao moj parlamentarni rad, tako i ono drugo. Što se tiče gospođe Krveši, ne želim samo izjaviti da ću institucionalno surađivati. Ja ću reći da, a to sam dokazivao tijekom čitavog svog parlamentarnog e, rada, da neovisno o tome koja je stranka bila na vlasti, a koja je u oporbi, da sam ja konstantno se razvijao, te da me je poštivala kako desnica, kao i ljevica, kao sučnjaka, koji može zadržati jednu ravnotežu kada se radi o politikama za Rumunjsku. I to je ono što sam i radio. Ja sam surađivao sa svim političkim partnerima, neću reći sa političkim protivnicima, ali za mene su članovi drugih političkih stranaka suradnici. Uvijek sam išao pravo, ravno i surađivao sam kako s ljevicom, tako i s desnicom, zato što sam uvjeren da se kod dobrog upravljanja financijskim resursima radi o nečemu e, gdje ne možemo biti političko bojani. Dakle, e, učinkovito korištenje financijskih resursa nije političko pitanje i na taj način ću surađivati s njom jer mislim da je ta institucija potrebna na europskoj razini da može ostvariti rezultate da se s time može stvoriti jedna prevencija prijevare, da se može stvoriti veća pravilnost u korištenju europskog novca i mislim da će uloga te institucije biti vrlo važna i da će biti važna i uloga Europske komisije. I mislim da će sve to dovesti onda do pojednostavljenja u korištenju javnog novca. jednom kada će ta institucija postati funkcionalna i mislim da će isto tako doprinijeti tome da se poveća i povedenje europskih građana u europske institucije te u naše buduće projekte. Hvala. Hvala vam i hvala na dolasku, hvala na vašem vremenu. Žao mi je što sam vas požurivala, ali moram se pridržavati plana. Hvala.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 zbog rumunjskih kolega koji nisu ovdje danas s nama. Inače ih je puno više. Ali vjerojatno moraju sudjelovati na sastancima drugih odbora. No, danas imamo vremensko ograničenje. Welcome to our colleague the budget committee, Maletić. Sada želimo zaželiti dobrodošlicu gospođi Maletić. To je naša kolegica iz odbora za proračun. Evo, izvolite, možete započeti sa svojom reprezentacijom. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća, uvaženi članovi odbora KONT, dame i gospodo. Doista mi je velika čast i odgovornost što danas ovdje mogu govoriti pred vama kao kandidatkinja za Europski revizorski sud. To je naša partnerska institucija u ostvarivanju najviših ciljeva. Dakle, ne radi se samo o minimalnim zakonskim standardima koje jamčimo, već želimo stvoriti dodatnu vrijednost za naše građane. Ja sam ponosna na to što sam bila dijelom ovoga doma i što sam imala jedinstvenu priliku raditi na različitim dosjejima uključujući i na poboljšanju kohezijske politike na izradi preporuka za Europsku investicijsku banku, aktivnostima europskog semestra, novom financijskom okviru, novom financijskom okviru i drugim dosjejima. Zahvalna sam na tome iskustvu i želim zahvaliti svim kolegama koji su uvijek bili spremni na rasprave, na razmjenu informacija i znanja. Puno hvala na tome. No prije nego što sam došla u Europski parlament, ja sam 14 godina radila u Hrvatskom ministarstvu Ministarstvu financija. Tamo sam bila suodgovorna za poboljšanje proračunskih postupaka, za izradu novih zakona i njihovo uvođenje, te postizanje napretka važnog za javni sektor. Primjerice uvođenje klasifikacije, proračunske klasifikacije ili primjerice izmjene e, sustava e, za e, knjigovodstvo ili neke druge, nekim drugim proračunskim područjima. Ja nisam radila kao revizorica, ali knjigovodstvo je uvijek bila moja referencija. Ja sam također sudjelovala u reviziji na Zagrebačkom sveučilištu. Isto tako sam certificirana e, knjigovodkinja i revizorica. Akreditirana sam pri Britanskom institutu. E, pri tome moram naglasiti važnost važnost iskustava koje sam prikupila prije pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Imam čitav niz akreditacija, e, prošla sam e, kroz različite izvješća koje sam pisala, radila na poboljšanju sustava i bila sam doista počešćena što sam u praksi također uvela neka poboljšanja. Mislim da je to bilo vrlo važno kako bi senzibilizirali ministarstva, agencije i druge menedžere u javnom sustavu kako bi ih senzibilizirali za vlastitu odgovornost za e, dobro financijsko upravljanje i naravno to sve ima učinka na cijeli nacionalni sustav. Od 2011. svi ministri u javnom sektoru u Hrvatskoj moraju dati izjavu o povjerljivosti i pristaju na interne kontrole pod njihovim vodstvom, odnosno preuzimaju odgovornost za njih, a moje iskustvo do sada u parlamentu je bio doista vrlo fascinirajuće, vrlo zanimljivo i sada mi je ciljem postati članicom revizorskog suda. Ja vjerujem u to da ću uz naporan rad pridonijeti boljitku. Europska unija stoji pred mnogim izazovima koje sada pokušavamo rješavati pomoću europskog proračuna, migracije, obrana, sigurnost. O tome smo već puno puta razgovarali. Stabilnost, okoliš, nezaposlenost mladih, jačanje konkurentnosti i tako dalje. Europski proračun je relativno malen u usporedbi sa nacionalnim proračunima i u usporedbi sa brutodomaćim proizvodom Europske unije. Istovremeno države članice nemaju ambicija više pridonijeti europskom proračunu kako bi se bolje suočavali sa izazovima. Dakle, svi žele bolje rezultate i veću dodanu vrijednost uz ista sredstva. To je naravno vrlo velik izazov i također i za revizorski sud. Iz toga će partnerski odnosi s odborom KONT biti uvijek važni. Potrebna nam je bolja učinkovitost kada je riječ o europskim programima, zatim sinergijski učinci među samim programima i to također u odnosu na nacionalne programe, zatim ostvarivanje programa koji su vidljivi u svakodnevici. Sve to je od odlučujuće važnosti kako bismo izgradili jaču Europu koja će nam pomoći da ponovno izgradimo zajedničko povjerenje. Ako ja budem izabrana i ja ću se posvetiti tim ciljevima, ja ću neovisno djelovati, ja ću se pozivati na svoj e, know-how pri tome, pri tome radu. Isto tako ću surađivati sa svim institucijama i uvijek ću djelovati u najboljem interesu Europske unije i neću izvoditi, neću provoditi nikakve aktivnosti koje su u sukobu sa radom na revizorskom sudu. Puno hvala na vaše pozornosti i spremna sam odgovarati na vaša pitanja. A sada riječ dajem izvjestitelju koji je sigurno pročitao sve preko vikenda. Izvolite, imate riječ. Hvala. Tako je, tako je. U potpuno ste u pravu, gospođo predsjedavajuća. Ja sam vježbao svoj hrvatski preko vikenda. Dakle, s obzirom da nije ostalo puno vremena, ja ću pokušati biti što kraći kada je riječ o pitanjima. Dakle, imam jedno filozofsko pitanje za vas na koje ne morate odgovoriti, ali isto tako možete iskoristiti priliku i s obzirom da ste još uvijek zastupnici u Europskom parlamentu, ja bih si, e, ja bih voljela čuti politički odgovor. E, moram reći da ste doista, da doista imate impresivnu karijeru. Of course. I will punish myself. Aha, da, ja sam još uvijek pri prethodnom kandidatu. E, naravno, nisam mislio na kolegu iz Rumunjske. Oprostite. I onda ste pristupili stranci HDZ, Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Pa vas želim pitati, je li to bilo zato što ste bili uvjereni da kao članica jedne stranke da će to biti dobro za vašu domovinu, jer ste htjeli učiniti nešto dobroga za svoju domovinu, ili ste pristupili stranci, kao što je to uobičajeno u mnogim državama članicama, jer e, na taj način e, želite naprediti svoju karijeru. Vi ste rekli da je Europski parlament vrlo zanimljiv, da vam predstavlja veliki izazov, unatoč tome nas želite napustiti. Dakle, koji model bi bio najbolji za revizorski sud prema vašem mišljenju? Dakle, vi imate odlične preporuke, vi ste specijalizirani u ovom području koje vas očekuje na revizorskom sudu. Ali među članovima revizorskog suda ima i nekadašnjih premijera i tako dalje. Dakle, zanima me kakva je ta dilema u Europi. Dakle, da li bismo trebali davati prednost političarima ili stručnim službenicima, odnosno dužnosnicima? I na koncu još jedno pitanje. Dosta mi je teško to izgovoriti. Dakle, kada ste u hrvatskoj vladi bili odgovorni za Agrokor. Dakle, kakve ste informacije vi dobivali o toj korporaciji prije nego što je sve završilo onako kako je završilo? Dakle, to su moja tri pitanja. I ispričavam se što sam vas zamijenio sa prvim kandidatom. Uh, hvala, hvala vam na pitanjima. Što se tiče mojeg političkog angažmana i pristupanju Hrvatskoj demokratskoj zajednici, ja sam tu odluku donijela E, nakon što sam radila kao e, službenica u ministarstvu, iako nisam bila politički angažirana i kada sam otišla iz ministarstva sam e, dobila telefonski poziv, nazvali su me iz HDZ-a i zamolili da im pomognem oko europskih fondova i korištenja sredstava. Ja sam dakle bila specifično odgovorna samo za ta područja jer sam prije u ministarstvu radila na toj temi. Dakle, ja sam bila odgovorna za predpristupnu pomoć i bila sam također zamjenica voditelja pregovora sa Europskom unijom i stoga sam se odlučila da želim nastaviti rad na tome. Dakle, ja sam htjela nastaviti taj svoj rad u tada najjačoj oporbenoj stranci kako bi dalje razvijela sustav. Dakle, ja sam na neki način pokušavala izraditi argumente u području kohezijske politike Dakle, tako sam se politički aktivirala kroz interes za korištenje sredstava. Isto tako sam prikupila mnoge materijale, studije i tako dalje i pripremala ih što je naišlo na pozitivan odjek u hrvatskoj javnosti. I to je dovelo do toga da sam bila prihvaćena na osobnoj, ali i na profesionalnoj razini i mislim da sam uspjela pridonijeti daljnjem razvoju države. Dakle, ja sam prije svega htjela e, jače sudjelovati, biti jače uključena u razvojne procese. A što se tiče spomenute dileme, dakle, profesionalci koji odlaze na rad na revizorski sud ili profesionalni e, državni službenici koji odlaze u politiku. Mislim da je tu odgovaraju, da je tu odlučujuće, od odlučujuće važnosti iskustvo. Isto tako moramo biti e, partneri Europskog parlamenta, dakle revizorski sud mora biti dobar partner i stoga moramo predobiti i podršku Europskog parlamenta. To je vrlo važno da surađujemo. Dakle, ako se trudite, ako ste obrazovani i profesionalni, onda mislim da ne možete pogriješiti, čak i ako ste političar. Ili ako se radi o profesionalnim službenicima, isto to vrijedi. Što se tiče Agrokora, Agrokor je bila velika kompanija na hrvatskom tržištu sa velikim regionalnim utjecajem i tijekom vremena Agrokor je postao regionalni igrač kada je riječ o poljoprivredi i e, proizvodnji hrane. Dakle, stvari su išle dosta dobro do određenog trenutka. A nakon toga smo primijetili da nešto nije u redu. To je bilo 2012., 13. i 14. No tada ja još nisam bila u vladi. Dakle, hrvatske institucije su pokrenule istragu, odnosno pokretale bi istragu ako im se učinilo da ima razloga za pokretanje istrage i na koncu je Agrokor morao prijaviti stečaj. Hvala. A sada kolegice varama. kolega izvolite. Hvala vam gospođo predsjednice. Uvažena kolegice, gospođo Maletić. Odmah ću prijeći na pitanja, imam ih troje. Kao prvo, kako točno, i zapravo vam postavljam jednako pitanje koje sam postavio malo prije rumunskom kandidatu, kako ćete točno upraviti nekom institucijom gdje postoji neki slučaj korupcije ili nepravilnosti u koju je uključen neki predstavnik vlade iz vaše države članice. Dakle, da prilikom rada otkrijete da je tome slučaj u Europskom revizorskom sudu. I kao drugo, i to je jedno naprednije pitanje, vezano s to čime biste vi zadali prioritet kao član Europskog suda. Kao što znamo, to je kolegi članova, što znači da svaki član zapravo može i doista um, imati doprinosa vezano s to koje prioritete se tijekom godina zada Europski sud. Dakle, u okviru diskusija, u okviru tog kolegija vi ćete imati utjecaj na to i stoga me zanima kako biste prioritizirali, kako biste postupali sa specifičnim podacima neke specifične države članice kada bi sud e, tijekom revizije ustvrdio da je došlo do značajnog kršenja e, europskog novca, novca poreznih obveznika kada se radi o jednoj dakle, specifičnoj državi članici, jednom specifičnom projektu. I treće pitanje i zadnje pitanje kakvu biste donanu vrijednost vi dali Europskom revizorskom sudu e, ako postanete članicom? Hvala. Hvala kolegica Jala Sender, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjednice. Dobrodošli, gospođo Maletić. Da, doista, pitam se kao članica odbora za proračune i odbora za regionalni razvoj, kada razmišljamo o nekim slučajevima do kojih je došlo, zašto niste već prije došli k nama u odbor za proračunski nadzor? Mi smo radili na vašu državu, radili smo i na fondovima, a mnogi od tih istih članova koji s vama surađuju inače su i ovdje u odboru za proračunski nadzor, pa me zanima zašto niste htjeli doći u ovaj odbor. Također ste jasno izjavili da nećete prihvatiti nikakvu vrstu uvjeta koji bi vam bili nametnuti no mislim da smo već imali prilike vidjeti da je europski proračun se više usmjeren na rezultate i na političke strategije Europske unije, da su to dakle ta načela na kojima se temelji proračun i stoga sam zabrinuta i alarmirana zbog toga što ste se borili protiv Islamske konvencije koja je, kao što znate, usvojena. Europska unija je usvojila, odobrila kao strategija s kojom se želimo boriti protiv e, dosta velikog socijalnog problema u mojoj državi, ali je to također i velik problem u vašoj državi. U ovih e, četiri godine e, u kojima ste ovdje zastupnica, 159 žena je umrlo u vašoj državi. To nisu bile samo žene, ali većina je bilo žena i većinom su ih ubili njihovi najbližnji, stoga je to nešto što bi vas trebalo zabrinjavati. I stoga vaša nevoljkost prilikom e, usvajanja te konvencije mi nameće to e, pitanje i možete li vi zapravo zauzeti stajalište neko drugo, kako vi stajalište zauzimate? A mene zanima koji je vaš stav protiv obiteljskog nasilja. Gospođo Maletić, izvolite. Hvala vam lijepa. Prvo pitanje od gospodina Sarvame. Situacija s korupcijom i što kada bi neki član moje vlade bio u to upleten, ja bih e, vrlo brzo postupila, ja bih e, možda tu bila čak i aktivnija nego kod drugih slučajeva. Ja doista imam nutu toleranciju prema prijevari i korupciji i mislim da su to stvari koje u potpunosti uništavaju društvo te mogućnost za rast gospodarstva. Mi gubimo na kompetitivnosti zbog tog fenomena i u tom slučaju bih ja to prijavila kao i kod drugih slučajeva Olafu jer e, Europski revizorski sud ima memorandum o sporazumijevanju koji je potpisan s Olafom i stoga trebamo Olafu prijaviti bilo koji slučaj prijevare ili korupcije kojeg otkrijemo tijekom rada. Što se tiče prioriteta čime bih ja dala prioritet kao član Europskog suda vezano uz podatke iz država članica kad dakle nađu neki slučaj kršenja pravila. U tom slučaju bismo trebali imati dodatne kontrole za tu državu u suradnji s Europskom komisijom, mislim da bi onda Europska komisija trebala detaljnije na tome raditi i vidjeti kako se može uspostaviti e, korektan sustav zajedno sa državama članicama kako bismo se pobrinuli da se sredstva mogu dati toj državi bez nekih e, većih razmišljanja jer e, nam je potrebno povjerenje, potrebno nam je ponašanje sukladno pravilima. Ako toga nema, onda moramo blokirati, zaustaviti financiranje. Ali, dakle, tako lanac. Europska komisija bi s vlastitim revizorima trebala e, ispuniti sve te elemente kontrolnog sustava i onda bi još navrh toga se u to treba uključiti Europski revizorski sud sa preporukama i sa daljnim uvidima kada se radi o pojedinim slučajevima ili državama. A dodana vrijednost e, s moje strane, pa to bi bilo moje iskustvo što se tiče uspostave sustava, financijskog upravljanja i kontrole u europskom javnom sektoru, moje iskustvo u radu na proračunskom postupku u javnom sektoru u Hrvatskoj i zatim je ovo iskustvo koje sam ovdje stekla u Europskom parlamentu surađujući sa svima vama na našim dosjeima, posebice na onim dosijema koji se tiču kohezijske politike, ali su tako i onih koji se tiču ekonomske i monetarne politike i e, na tome sam doista vrlo zahvalna. Zatim, gospođo Jala Sender, što se tiče vaših pitanja, kao prvo, zašto se nisam e, pridružila kao članica odboru za proračunski nadzor. To je nešto što sam doista i htjela, to je nešto što bi mi se svidjelo, ali ja sam bila članica u odboru Ekon, zatim u odboru Regiju, u odboru za proračune i zbog toga što je stano dolazilo do preklapanja odlučila sam se službeno ne uključiti u rad ovog odbora. No, stalno sam pokušavala pratiti javni red, što je na javnom redu, pronaći dosije u kojima se raspravljalo. Dakle, ja sam bila uključena u to i moji asistenti su zapravo tu bili prisutni Slijedili su rasprave i eto na taj način sam ja bila uključena u to. Kad, kad sam, kada sam mogla, bila i fizički prisutna na raspravama. Zatim eh, politička strategija prema kojoj bi trebao, funkcionirati proračun. Dakle, to je ono drugo pitanje koji se tiče uvjeta i trebaju nam neki uvjeti u proračunu. Neki uvjete smo već uveli poput eh, makroekonomske uvjetovanosti, također govorimo o vladavini prava, sada imamo tu jednu novu uredbu. Dakle, to je nešto o čemu raspravljamo i gdje pokušavamo naći najbolje rješenje za to. Zadnje pitanje ticalo se Istanbulske konvencije. Činjenica da sam ja bila protiv Istanbulske konvencije. Pa zapravo u Hrvatskoj javno mislim da nismo na detaljan sepan način raspravljaju o tome sa svim e, dijelovima društva. Ja sam u potpunosti protiv nasilja nad ženama i mislim da bismo trebali puno toga postići pomoću zakonodavstva, a i institucionalna struktura je važna e, kako bismo pojačali borbu protiv e, nasilja, protiv obiteljskog nasilja, protiv nasilja nad ženama, ali u slučaju Istanbulske konvencije u hrvatskoj javnosti su se vodile rasprave o rodu i o tome kako se u toj konvenciji definira rod ja sam zapravo imala samo jedno pitanje vezano s to, a to je e, sljedeće. Kako to da u Istanbulskoj konvenciji nismo prihvatili međunarodno priznatu definiciju roda, već smo u Istanbulskoj konvenciji dakle, imali jednu drugačiju definiciju od te međunarodno priznate definicije. Nisam mogla dobiti odgovor na svoje pitanje. Bila sam više protiv toga zbog toga što nismo imali dovoljno rasprave sa javnošću na tu temu jer sam najme htjela da se cijelo društvo senzibilizira na to da nam je također potrebna i Istanbulska konvencija ako želimo pojačati borbu protiv nasilja nad ženama. No pitanje je Imamo li dobre zakone u ovom trenutku, imamo li dobre institucije, ne samo u Hrvatskoj, već i u svim drugim državama članicama, koje nam omogućuju da se na pravilan način borimo protiv nasilja. Kao rimska katolkinja mogu vam reći da je i papa protiv nasilja, on je stvarno protiv toga, ne biste vjerovali koliko. Na jednu minutu, gospođo Schmidt. Hvala vam. E, već unaprijed želim reći da sam sretna zbog toga kako ste odgovorili upitniku na e, važnost Europskog parlamenta, dakle da e, je Europski parlament tamo i tamo gdje pripada, da mu je uloga važna. a sad imamo jedno pitanje. Mi cijelo govorimo o tome da e, funkciju na Europskom vizijskom sudu treba obavljati na nezavisan i neprisan način. A i vi imate političku prošlost pod navodnicima i svaki put kada netko ima takvo nešto i kada jasno to i kaže, onda se ja postavljam pitanje hoće li ta osoba doista biti nezavisna. E, kao prvo ste rekli da Čak i kada bi se radilo o nekom iz vaše vlage, da ćete e, ga goniti, e, da ćete biti objektivni u vašoj ocjeni takvih slučajeva, ali mene konkretno zanima koliko ćete vi biti nezavisni u vašoj ulozi i smatrate li da doista možete takvu ulogu ispunjavati na nezavisan način, neovisno o vašoj političkoj pozadini. Hvala. Sljedeće pitanje je kolega Sala Franka na jednu minutu. Hvala vam, gospođo predsjednice gospođo Maletić. Htio sam reći da sam pročitao vaš životopis i da sam doista bio impresioniran vašom karijerom. Dakle, 14 godina kao državna službenica, predsjednica radne skupine za borbu protiv e, prekršaja nad finanskim interesima Europske unije, zatim ste i knjigovođa. U vašem prvom odgovoru ste jasno naznačili da imate dvije karakteristike koje vas čine uspješnima. Mene zanima što mislite o kodeksu o ponašanju za Europski revizorski sud, za njene članove, mislite li se pridržavati tog kodeksa, bilo je tu nekih slučajeva koji nam se nisu svidjeli s tim u vezi prije i zanima me moraju li članovi Europskog revizorskog suda doista reagirati na bilo koji slučaj, čak kada sad je samo sumnji i kako gledate na iskustvo u Europskom parlamentu, mislite li da će taj rad e, olakšati vaš posao na Europskom Europskom sudu? Evo, imamo još nešto malo vremena, zbog toga imamo dva zastupnika Europskog parlamenta koji mogu dobiti reći, Izvolite, gospođo Pavel. Hvala vam. Uvažena kolegica, hvala vam na ovim prvim odgovorima koje ste nam dali. Ja sam pokušao na internetu pročitati vaš životopis na internetskim stranicama Europskog parlamenta i nisam ga uspio naći. Molim vas, ažurirajte ga kako bi ga mogli naći oni koji ga traže. Vi ste mnogo toga rekli. Rekli ste da imate političku e, pozadinu, ali imate i sada pozadinu u parlamentarnom smislu, Jeste još uvijek ovdje kao zastupnica i sudobno ste članica EPP-a. Imam jedno pitanje. Vi možda znate onaj slučaj Hipobanke Adria u Hrvatskoj. Dakle, mnogo je novca tu nestalo u obliku kredita, čak i iz europskih e, fondova. Što nam možete reći o tom dosjeu? I o slučajama drugih banaka iz Njemačke ili Nizozemske gdje je došlo do pranja ruskog novca Hoćete li se moći boriti protiv takvih slučajeva? Jer ti krivci za pranje tog novca nisu u zatvoru, oni su platili kazne, ali su na slobodi. Dakle, možete li se boriti protiv e, takve vrste pranja novca? Hvala gospođa Grapine na jednu minutu. Hvala vam lijepo, gospođo predsjednice. Doista mi je drago da se ovdje radi o jednoj ženi kandidatkinji u parlamentu jako govorimo o ravnopravnosti spolova, a drago mi je isto tako i zbog toga što su kolege koji su postavljali pitanja pokušavali postavljati jednaka pitanja ovim kandidatima, jer je to vrlo važno. Za nas je važno kakav je sam kandidat. I vi kao i drugi kandidat imate političku prošlost. Mi jako dobro znamo da u demokratskim državama, u državama članicama eh, se kandidati i tako i izabiru. I imam tu i odgovore na vaša e, pitanja u pisanom obliku. Primjerice, u odgovoru na e, pitanje broj 18 niste tu dali baš puno informacija. Dakle, kako ćete biti na raspolaganju parlamentu? to je ono pitanje hoćete li e, dati dosta informacija parlamentu. Tu ste jako općenito govorili o tome. Mene zanima konkretno kako mislite e, poboljšati rade Europskog revizor suda. Mi se želimo pobrinuti da novi članovi na sudu e, nešto novo i doprinijeti toj instituciji, da se radi doista o reformi tog tijela i kako mislite surađivati sa muškim članovima Europskog suda. Izvolite, gospođo Maletić. Thank you very much for the questions. Um, Hvala vam na pitanjima. Dependency. Um, Vezano s pitanje neovisnosti, posebno zbog toga što sam trenutačno članica stranke i postavlja se pitanje kako ću biti neovisna i objektivna, moram reći da da ću kao članica revizorskog suda, ako moja kandidatura bude potvrđena, eh, u potpunosti ću se oslanjati na svoje znanje, analizu i ono što kao tim unutar revizorskog suda zaključimo. Dakle, neću uzimati u obzir bilo kakav savjet eh, ili biti podložna utjecaju vlade, političkih stranaka, drugih institucija, a osim toga unutar Europskog revizorskog suda postoje različiti postupci koji sprečavaju da članovi revizorskog suda se oslanjaju na neke druge resurse. Kada pripremamo svoje zaključke, kada pripremamo izvješća, kada govorimo o nalazima, nismo u tome izolirani ni sami. I drugi članovi su uključeni i ako vide da nešto nije u potpunosti neovisno učinjeno i oni također mogu djelovati i to promijeniti. No u svakom slučaju ja ću nastojati, uvjeravam vas da ću uvijek postupati na način e, koji mi omogućuje da se uvijek oslanjam na moje osobno znanje, vještine i e, profesionalno iskustvo. Što se tiče pitanja etičkog kodeksa, da naravno u potpunosti sam spremna slijediti njegove odredbe Sigurna sam da rad u Europskom parlamentu predstavlja izvrsno iskustvo koje je u potpunosti komplementarno onome što mi je potrebno u Europskom e, revizorskom e, sudu. Mi smo zapravo partneri i ja ću učiniti sve što je u mojoj moći da zajedno s vama ispunjavam glavne ciljeve što je zapravo dodana vrijednost i povratna uloženo našim građanima. Ispunjavanje svih ciljeva koji su nam zacrtani i naravno ne mogu sada proći kroz sve politike i sve imenovati, ali to je nešto o čemu smo mnogo ovdje razgovarali i temeljem naših rasprava ja sam stekla to znanje i iskustvo i upravo zato zahvalna sam na tome što sam bila ovdje prije nego što E, počnem raditi u Europskom revizorskom sudu. E da, pitanje koje se također tiče činjenice da sam e, zastupnica u Europskom parlamentu i članica EPP-a. Da, politički to je sada tako, ali ja ću se povući sa svih funkcija. Ja sam i potpredsjednica u političkoj stranci u Hrvatskoj, povući ću se i sa te funkcije zato što prema propisima ne možete obnašati nikakve funkcije temeljem kojih eh, biste mogli utjecati na donošenje odluka u nekoj političkoj stranci. Stoga ću se ja povući sa svih tih funkcija i neću sudjelovati niti ću utjecati na bilo kakav proces donošenja odluka. Međutim, s druge strane, također želim djelovati u potpuno neovisno i nitko izvan Europskog revizorskog suda neće moći utjecati na moje postupke. Što se tiče različitih predmeta vezanih uz pranje novca, sigurna sam da zajedno možemo poboljšati procese i postupke na razini država članica također. Međutim, to je nešto što treba učiniti i na europskoj razini. Moramo se boriti zajedno protiv svih takvih oblika prijevare, korupcije, pranja novca i zaista moramo imati nultu stopu tolerancije prema takvoj vrsti e, ponašanja, zato što je to jedini način za daljnji razvoj i jedini način da se uistinu razvija europska konkurentnost na globalnoj razini. A, da, gospođa Grapini, vi ste željeli da objasnim e, pitanje broj 18. To je pitanje koje se odnosi na e, razvoj sustava izvješćivanja Europskog revizorskog suda i podnošenje izvješća Europskom parlamentu te povezano s podacima koje podastiru države članice i Europska komisija. Kao članica odbora EKON vrlo sam svjesna potrebe za točnim i kvalitetnim informacijama koje dolaze od država članica. Ako dobivamo informacije koje nisu kvalitetne, možemo završiti s pogrešnim zaključcima, dakle to je izuzetno važno a u Europskom revizorskom sudu zapravo moramo procijeniti kvalitetu podataka koje podastire komisija, a koje je komisija prikupila od država članica. Sigurna sam da specifičnim brzim predmetima možemo vidjeti kako u konkretnim politikama možemo poboljšati proces prikupljanja podataka. Živimo u digitaliziranom dobu i možemo pokušati koristiti što je više moguće e-sustave te ih uspostavljati kako bismo zatim omogućili E, trenutačno unošenje podataka iz izvora u kojima se pojavljuju. Dakle, odmah od strane država članica u sustav i možemo ih dobiti pravovremeno na taj e, vertikalni način. Europska komisija, Europski revizorski sud, Europski parlament ih može koristiti tako na bolji način. Hvala. Hvala lijepa. Ovime završavamo saslušanje. Hvala vam lijepa što ste nam se pridružili. Vidimo se kasnije. Time prelazimo na izbore, odnosno izborni postupak. Dakle, sve vas želim pozvati u 19 sati. Imamo koktel ovdje ispred ulaza u dvoranu. Srdečno vas pozivam da popijete s nama čašicu. Dakle, svi oni koji neće sudjelovati u izbornom postupku, molim vas da napustite dvoranu. Dakle, svi koji nisu članovi ili savjetnici ili ne sudjeluju u izbornom postupku, molim da napuste dvoranu. Dakle, mi sada glasujemo i stoga zatvaramo za javnost ovaj dio sastanka. Hvala. Dakle, dvije su mogućnosti. Ili ćemo elektronski glasovati ili u papirnatom obliku. Mislim da je bolje u papirnatom obliku, ali je manje kaotično. Što vi mislite? Elektronski. Imate li svi svoje kartice? Dakle, svi imaju svoje kartice za elektroničko glasovanje. Oops.